Nakon e, rezolucije par, Europskog parlamenta od 11. veljače 2015. godine o izvješću Senata Sjedinjenih američkih država o mučenju koje provodi e, CIA. E, ok. jako pierwszego będę prosił o zabranie głosu przedstawiciela Rady, a więc... Sada predajem riječ predstavniku vijeća. Gospodine Kundur, izvolite. Uh, Hvala najljepša. Kao što znate, sjedinjene američke države su jako bitan partner Europske unije u borbi protiv terorizma. Mislim da svi vrlo dobro znamo da e, postoje ozbiljne zabrinutosti e, glede nekih e, aspekata politike sjedinjenih američkih država za borbu protiv terorizma i tih pitanja smo se doticali već e, dosta e, godina. E, to su sve pitanja koja se tiču poštivanja standarda ljudskih prava. Ovaj dijalog će nam omogućiti da se dotaknemo više pitanja i bojazni koje imamo glede politike Sjedinje američkih država. Jako je bitno naglasiti da smo sada dakle u 2016. godini te da je predsjednik Obama E, zaključio e, CIN program e, od samog stupanja na vlasti, to je zaista ključno. On je zabranio bilo kakvu vrstu zlostavljanja ili neljudskog postupanja kao i zabranio je izvanredna izručenja i tajna pritvaranja. To su sve tehnike koje, kao što je rekao predsjednik Obama, nisu u skladu s našim vrijednostima i e, ne služe nam u borbi protiv terorizma. Naravno, borba protiv e, terorizma se mora voditi uz poštivanje međunarodnog e, prava, to je oduvijek bilo tako i tako i treba biti. Možemo se boriti protiv terorizma samo ukoliko se budemo držali naših osnovnih vrijednosti. Europska unija e, osuđuje bilo kakvu vrstu e, zlostavljanja ili neljudskog postupanja u bilo kojim uvjetima i smatra da se to treba e, i da to ne smije postojati niti u Sjedinim američkim državama niti drugdje na svijetu. Predsjednik Obama je ovu politiku borbe protiv terorizma eh, približio europskoj politici borbe protiv terorizma jer je eh, pozvao na eh, zabranu okrutnih tehnika ispitivanja. Članak četvrti Europskog sporazuma sasvim jasno kaže da nacionalna sigurnost je u nadležnosti država članica, što znači da države članice mogu e, imati obavještajne agencije koje ne moraju raditi E, u, e, na području djelovanja onog što je propisano u Europskoj uniji. Mi imamo i preporuke koje su u rezoluciji e, zbog toga što vijeće nema nadležnost za ovo s obzirom na ugovor o Europskoj uniji. Je li ovo zadovoljavajuća situacija? Pa sigurno je da ne. Kao europljanin e, mene je sram što su neke od ovih praksi se dešavale i na europskom teritoriju i želim e, reći da se tako osjeća i vijeće, ali vijeće može djelovati samo u e, okviru onih nadležnosti koje su joj povjerene ugovorom. No međutim ovo nije kraj svega i siguran sam da će povjerenica također djelovati u okviru svojih nadležnosti. Države članice, pojedine države članice koje e, sudjeluju u nezakonitim aktivnostima moraju odgovarati i za to jer moraju poštovati e, konvenciju e, protiv mučenja kao i Europsku konvenciju o ljudskim pravima. One države članice koje su sudjelovale u takozvanim tajnim letovima Sjedinja američkih država i izvanrednim i nezakonitim izručenjima na teritorij država članica će biti e, dovedene pred pravdu. E, mi imamo jedan solidan pravni okvir i vijeće želi naglasiti njegov značaj sa političkog stajališta, a istovremeno želi prepustiti sud o ovom pitanju onima koji su za to nadležni, a to e, su je sam pravosudni sustav. Mi moramo u Europskoj uniji e, svi poštovati e, ljudska prava kao i Europsku konvenciju o ljudskim pravima. Ono što se desilo sa izradnim izručenjima više se nikada ne smije ponoviti. Hvala. Hvala najljepša. Gospodine ministre, hvala na ovom e, izlaganju. A sada predajem riječ našem izvjestitelju, gospodinu Albrehtu. Izvolite, imate pet minuta. Hvala gospodine predsjedavajući, oprostite na kašnjenju. Poštivanje temeljnih prava i vladavine prava e, je ključno za uspješnu politiku borbe protiv terorizma. Ovaj parlament je stalno osuđivao e, tajna pritvaranja i izvanredna izručenja cije koji su doveli do više kršenja E, vrijednosti i prava e, ljudskih prava dakle ovdje se radilo o tajnim pritvaranjima bez suđenja i kršenje načela non reformana sasvim je jasno da usprkos specifičnoj e, prirodi borbe protiv terorizma ne može niti jedna država biti nekažnjiva ukoliko krši međunarodno pravo i i e, ljudska prava e, tajna pritvaranja, mučenja i izvanredna e, izručenja krše međunarodna prava i istovremeno vanjsku i unutarnju politiku Europske unije. Mi moramo imati učinkovitu politiku koja će se temeljiti na vladavini prava. Ovaj parlament je stalno pozivao na suradnju europskih država sa E, cijom u ovim e, programima izvanrednih izručenja i same preporuke su dovele do ispitivanja novih e, elemenata koji se sada trebaju ispitati u dodatnim istragama. Izvješće Senata je pokazalo da su E, prema dosadašnjim navodima više država članica kao i vlasti tih država članica i obavještajne službe sudjelovale u izvanrednim izručenjima i tajnim pritvaranjima nekada kroz korupciju i za to su dobivale znatne sume novca od Cije, a za uzvrat su surađivale s njima u samom izvješću Senata se odbacuju navodi prema kojima su, eh, su priznanja dobivena kroz tehnike u kojima se nije koristilo zlostavljanje ili neljudsko postupanje. Sasvim jasno je dokazano da eh, je Nacionalna sigurnosna agencija Sjedinjenih američkih država vršila masovno eh, nadgledanje velikog broja ljudi čime je prekršila također prava, a istovremeno je prekršila sva e, prava glede e, traženja suradnje europskih e, zemalja u njihovim programima tajnih pritvaranja. Zato se moraju istražiti svi navodi tajnih zatvora na teritoriji Europske unije gdje su se pritvarali ljudi na nalog CIE. E. Države članice moraju vršiti ove istrage o e, tajnim pritvaranjima, izručenjima i moraju se kazneno, e, moraju se pravosudno goniti svi oni koji su odgovorni za ovo. Dvije države članice su za sada e, sudjelovale u ovim programima, također su prekršila sva pravila glede e, tajnosti i e, Europske konvencije o ljudskim pravima. Mi tražimo od vijeća da se ispriča za kršenje ovih prava koja su dakle prekršena temeljem svih potpisanih konvencija i zbog čega smo dobili samo sažetak sažetak onog što se dešavalo na radnim skupinama Vijeća za međunarodno javno pravo. Također e, je li Vijeće obavilo izjavu u kojoj potvrđuje sudjelovanje država članica u programu CIE i poteškoće s kojima se države članice suočile u kontekstu istraga. Je li Vijeće u potpunosti održalo osiguranja sa sigurnosnim agencijama kako bi e, razjasnilo e, uključenost Europske unije i također je li Vijeće predložilo zaštitne mjere kojima bi zajamčilo poštovanje ljudskih prava pri razmjeni obavještajnih podataka i strogu podjelu uloga na obavještajne aktivnosti i aktivnosti kaznenog progona kako se obavještajnim službama ne bi dopustilo da preuzmu ovlasti za uhićenje i pretvaranje i e, koje e, mjere vijeće namjerava poduzeti e, u daljem postupanju na temelju politike protiv terorizma. E, Europska unija ima odgovornost i oni koji su prekršili pravilo e, i pravo moraju za to odgovarati. E, lijepo bih vas molio da usporite, dogovorite kako bi prevoditelji mogli odraditi svoj dio posla. Riječ ima povjerenica Jurova. Hvala lijepo. Ja pozdravljam napore parlamenta uložene u ovo pitanje. Govorimo sada o programu zatvaranja i ispitivanja zatvorenika. O njime se krše ljudska prava i ne možemo pronalaziti opravdanja za nezakonita pritvaranja, mučenja, nezakonita postupanja. Međutim, također moramo znati da je nacionalna sigurnost izvan područja djelovanja komisije. Naime, ugovor nam ne daje nadležnosti u tom pogledu. Ne možemo istraživati pitanja povezana sa nacionalnim obavještajnim službama. Što više, Europska konvencija o ljudskim pravima se primjenjuje samo u slučaju kada, kada zemlje primjenjuju europsko pravo. Komisija je uporno naglašavala da sve ono što se e, tiče zemalja članica mora istražiti od strane neovisnog tijela kako bi se utvrdilo činjenično stanje, utvrdilo odgovornost i kako bi se omogućilo žrtvama da dobiju kompenzaciju za štetu. To su, proizlaze iz Europske konvencije o ljudskim pravima i to je nedavno ponovljeno i na Europskom sudu za ljudska prava. Kada je riječ o azilu i sudskoj suradnji u vrijeme izvršenja ovog ciljnog programa, tada nije bilo odredbi Europske unije koje bi se odnosile na ovu vrstu suradnje sa SAD-om. Sporazum sa SAD-om o izručenju i drugi o zajedničkoj pravnoj pomoći stupili su na snagu 1. veljače 2010. Tu se objedinjava e, zakonodavni okvir pravosudne suradnje sa SAD-om. Stovremeno nismo imali potrebne propise, dakle kada je riječ o statusu e, građana trećih zemalja, o statusu dakle koji se može primjenjivati u slučajevima kada se daje, odnosno ne daje status e, azilanta. Dakle, Imamo propis iz 2004. i 2005. s tim u vezi koji su kasnije bili dakle preneseni u nacionalna zakonodavstva. Evropska unija i njeno djelovanje protiv terorizma mora stalno biti u skladu sa našim standardima. Dogovori dakle sa SAD-om o pravosudnoj suradnji, o izručenju, kao i ostalo relevantno europsko pravo vezano uz terorizam mora se provoditi i primjenjivati na način koji je u potpunosti usklađen sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Hvala lijepo. E, Bardzo dziękuję pani komisarz za Hvala lijepo gospođo povjerenice. E, Sada u ime političkih klubova riječ ima u ime kluba EPP p-a Roberta Macola, izvolite. Ah, Hvala lijepo. U borbi protiv radikalnog terorizma ne smijemo izgubiti iz vida širu sliku i naše ciljeve, što štitimo, što želimo sačuvati. To su prava, vrijednosti, slobode koje kad kad uzimamo zdravo za gotovo, kojima se prijeti. To su činjenice. Živimo pod prijetnjom terorizma zato što ne želimo odustati od našeg načina života. Mi smo odlučni da nastavimo živjeti svoje živote na ovaj način. To nas čini evropljanima. Svako korištenje mučenja ide protiv vrijednosti koje branimo i to ne možemo nikada opravdati. Ne možemo braniti takva postupanja. Mučenje neće omogućiti našim građanima da se osjećaju sigurnima. U boru protiv terorizma moramo biti učinkoviti. A pristup mora biti takav da se poštuju temeljne ljudska prava i međunarodno, pravo. Ne možemo odbaciti naša načela kada je situacija teška. Čak suprotno, u takvoj situaciji trebamo povećati svoje napore u tom smislu. Zato smo osnovali istražno povjerenstvo u Europskom parlamentu i tu prošle godine i moramo naučiti iz svojih pogrešaka. Moramo vidjeti da su sudovi ti koji bi trebali nastaviti sa istragama ako je riječ o kaznenoj odgovornosti. Mučenje ne smije biti sredstvo, ono ne smije biti naše načelo i ne smije predstavljati Europu. To je moje uvjerenje. Hvala vam lijepa. Za klub SID riječ ima Tanja Fajon, izvolite. Hvala predsjedujući. Hvala lijepa. U Europskom parlamentu tražimo od zemalja članica da poduzmu ozbiljne mjere. Izvješće Američkog senata je dokazalo da su se koristile nezakonite metode mučenja dakle na američkom tlu da bi se izvukli podaci od ovih ljudi. To je sramota i predstavlja ozbiljno kršenje temeljnih prava i europskih načela. Stalno izviru neke nove činjenice. Izaslanstvo odbora Libe je prošle godine posjetilo Rumunjsku, ali vlasti nam nisu dale da uđemo u zgradu u kojoj su se navodno držali zatvoreni ljudi. Situacija je nešto drugačija u Litvi. Imali smo izvješće Europskog parlamenta koje je govorilo o ovim tajnim centrima za pritvore otkrilo se ne samo dimenzija ovih zločina, već činjenica da mučenje nije učinkovito u borbi protiv e, terorizma. Nema opravdanja za takvo postupanje, moramo dokazati da smo ozbiljna, to znači da se suodgovorni moraju kasniti. Riječ je naime o sustavnom kršenju ljudskih prava, humanitarnog prava i evropske vlade nisu dovršile istraživanje vezano uz njihovo sudjelovanje u ovim postupanjima. One trebaju također preuzeti svoju odgovornost. Tužno je da je hollywoodska filmska industrija uspjela dobiti se podatke o mučenju, dok nevladine organizacije, pa čak i odvjetnici zatvorenika nisu uspjeli doći do tih podataka. Deseci ljudi dalje su zatočeni na Guantanamo, protiv njih nije podignuta nikakva optužnica istraživanja Istražne radnje u zemljama članicama moraju se nastaviti. Ne znamo u kojoj mjeri su neke zemlje članice bile uključene. Ovo se ne smije sakriti pod tepih. Naša zajednička odgovornost zatvoriti ovo sramotno poglavlje naše povijesti i moramo se osigurati da se ovako nešto više nikada ne ponovi. Ja bih zatražila od svih kolega da podrže sutra ovu rezoluciju. Hvala lijepo. E, Hvala što ste se držali dodijeljenog vremena. Za, za klubu ecr riječ ima zastupnik Ujazdovski. Hvala lijepo, dame i gospodo. Civilizirana osoba mora e, kritizirati upotrebu mučenja, proizvoljna zatvaranja slične mjere. Međutim, imam neke sumnje u to kako je cijela ova situacija sada predstavljena ovdje u parlamentu. Kao što je rekao gospodin predstavnik vijeća, SAD je prekinuo ovaj program koji je izazivao kontroverse koje će se zasigurno i dalje istraživati. Povjerenica Jurova veli da u to doba nismo imali i e, pravne sporazume, pravne instrumente, obaveze, a predsjedništvo nas je podsjetilo i na pitanja vezana uz nacionalnu sigurnost i da su one u nadležnosti zemalja članice. Upravo tamo se treba djelovati kako bi se utvrdile činjenice. To je pitanje suverene odluke pojedine zemlje. I na koncu Europski parlament ima pravo obratiti se javnosti, mobilizirati javnost, ali imamo li pravo istraživati ovo pitanje u skladu s ugovorima? Ja mislim da to možemo raditi samo u odnosu na europske institucije, ne u odnosu na zemlje članice. Ovdje treba potrebno zauzeti racionalni pristup. Dakako. Možemo imati vlastito stajalište o korištenju ovakvih metoda poput mučenja, ali u ovoj raspravi nema nego se ne govori o teroristima. Zašto, zašto je to tako? Pa oni žele uništiti našu civilizaciju. Očito je da se ne možemo boriti protiv terorizma dok istovremeno kršimo ljudska, ljudska prava, ali ne možete tumačiti ta prava na način da štetite onima koji se žele boriti protiv terorizma. Hvala lijepa. Riječ ima zastupnica Interveld. Hvala lijepa. Ja sam bila članica ovog istražnog povjerenstva koje se bavilo ciljnim letovima i zatvaranjima još prije deset godina. I čovjek se može pitati zašto ovome i dalje raspravljamo nakon deset godina i ponavljamo jedne te iste izjave. Ali mogu vam poručiti da se nikad neću umoriti i to sve dok se ne postigne pravda. Govorimo o pravnom okviru koji je bio prisutan u tom trenutku ili je ovo pitanje pak vezano uz nacionalni suverenitet, ali imam osjećaj da se ovdje komisija i vijeće skrivaju iza ovih pravnih argumenata. Ministar su ukoliko doista istina da je nacionalna sigurnost nacionalno pitanje, tada bih htjela razumjeti zašto su vlade u listopadu 2001 kolektivno odlučile dozvoliti cijene prelete u našem zračnom prostoru. Oni su to kolektivno odlučili i sada se kriju iza argumenta da je to nacionalno pitanje. Gdje je odgovornost? I kada se o tome govori, onda opet i to nacionalno pitanje. Ne. Da su vlade tada imale hrabrost donijeti tu odluku, tada moraju i danas kolektivno odgovarati, a ne se kriti onda kažete pa imamo pravo suđa, imamo čvrst pravosudni okvir, pa razne vlade zemalja članice, razne vlade zemalja članica dosta frustriraju istražna, istražna tijela, pravosudna tijela. One čine sve što mogu kako bi zaustavile te postupke. Vi ste spomenuli riječ sram, ja se slažem s vama. Doista je sramotno 20 godina nakon prvog izvješća u Europskom parlamentu i dalje govorimo o ovom pitanju. I govorimo o jednom zidu, naš glas se ne čuje. Međutim, mi ćemo ovome raspravljati sve dok se ne dokine ova nekažnjenost zato što je to, eh, gospodine Kunders, nešto što je doista sramotno. Hvala lijepa. Riječ ima zastupnica Veržija. Hvala gospodine predsjedavajući. Cela fait effectivement 10 ans que le da, već deset godina parlament radi na navodima mučenja i tajnih pritvaranja, odnosno nezakonitih aktivnosti cije u Europskoj uniji. I svaki put u ovoj vječnici neki klubovi zastupnika pod pritiskom određenih vlada žele spriječiti naš rad i nastavljaju u tome. Zato se ponavljaju ozbiljna kršenja ljudskih prava na račun strane sile. One su dokazani sada e, i u izvješću Senata. Vijeće se ne smije sakrivati iza ugovora. Sram nije dovoljan, gospodine ministre. Države članice moraju voditi istragu. Nama je potrebna istina jer to je jedini način da se spriječi ponavljanje ovakvih stvari kako žrtve bi napokon imale E, pravo na istinu. Ništa ne može opravdati mučenje, zaista ništa. I na kraju moram reći da zaista žalim zbog obećanja gospodina Obame jer e, zatvor Guantamo još uvijek nije zatvorena i tamo su zatvoreni ljudi potpuno nezakonito. Hvala. Moram vas podsjetiti da u skladu s onim što je odlučeno možemo dati riječ onim ljudima koji se jave sa plavom karticom, samo ukoliko nisu bili predviđeni inače na popisu govornika. Gospođa Žoli, imate jednu minutu. Gospodine predsjedavajući, u 12. mjesecu 2014. godine Američki senat je objavio izvješće o mučenju koje provodi CIA. To izvješće je potvrdilo navode da je više država članica sudjelovalo u programima nezakonitog pritvaranja i sasvim jasno se sada zna da od 2000 2001. do 2006. godine na europskom tlu su se zlostavljali ljudi. Odgovorni za ovo moraju biti dovedeni pred lice pravde e, inakcija, neakcija e, europskih institucija je neprihvatljiva. Mi ne možemo tolerirati nekažnjivost kada dolazi do tako ozbiljnog kršenja ljudskih prava. Istrage se moraju nastaviti. Političke grupe, klubovi zastupnika u ovoj vijećnici koji traže da Europski parlament se više ne bavi ovim pitanjem je također kršenje e, ljudskih prava. Oni nas žele spriječiti da saznamo istinu o e, sudjelovanju nekih država članica u ovakvim aktivnostima. To je sramotno. Europske institucije moraju zajamčiti e, da postoji transparentnost do koje ćemo doći kroz ove istrage. Sve dok ne dođemo do potpune istine, naša odgovornost je da te se istrage nastave. E, o tome ovisi kredibilitet naših e, institucija, naročito Europskog parlamenta, koji je do sad uspio sačuvati čast Europske unije. Nadam se, drage kolege, da ćemo i nastaviti ići u tom smjeru. Merci, Hvala, gospođo zastupnice. U ime kluba zastupnika FDD, gospodin Korao, imate jednu minutu. Grazie, presidente. Hvala. Budimo otvoreni, neki su to već ponovili, pa to je sramota. Sramota priznati da nakon 15 godina, nakon što smo usvojili rezoluciju u parlamentu prije godinu i pol dana, da se još uvijek nismo maknuli s mrtve točke, ni otvorena istraga, SAD se krije iza pravnog okvira ili čak iza državne tajne. To je apsolutno neprihvatljivo. U trenutku kojem prihvatimo da se unutar naših zemalja članica, to se dogodilo u Rumunjskoj, Poljskoj u Litvi, to je utvrđeno u izvješću Američkog senata u trenutku kada pristajemo da se nehumano postupa s ljudima, da ih se muči, tada to prihvaćamo da se to može dogoditi svakome od nas. Mislim da je doista došao trenutak da se podigne glas i da zatražimo da krivci plate. Ukoliko se ovako nastavi, onda se doista nikamu ne ide. Hvala lijepo.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 vidimo da se e, krivci, dakle da krivci e, ostaju nekažnjeni. Vidimo da su se ovdje imperialisti ponovno izvukli. Evropska unija voli za sebe misliti da štiti ljudska prava i sada jača prototerorističku aktivnost sa SAD-om i u to ime se provodi tortura i provode imperialističke težnje. Govorimo o službi kao što je govorimo o Europolu, o Europskoj vojsci, o novoj obalnoj straži, graničnoj politici. Svi žele pogoditi radnički pokret i žele naštetiti migrantima i tražiteljima azila. Vidimo ovdje razne monopole koji su tajno financirali Daesh, odnosno Islamsku državu. Narod se mora pobuniti protiv imperialista i njihovih eh, mehanizama na način da će do doći do bogatstva koje sami proizvode. Hvala lijepo. Riječ ima zastupnik Mekalister. Izvolite. Dragi kolege, mučenje ne možemo opravdati ni pod kojim eh, uvjetima i zato ja osuđujem ove tehnike mučenja koje nalazimo u izvješću Američkog e, senata. E, SAD igra ključnu ulogu u borbi protiv terorizma diljem svijeta, uključujući ovdje u Europi i naša suradnja se u tom smislu treba očuvati na dobrobit naših građana sa obe strane Atlantika i uz puno poštivanje temeljnih e, sloboda. Vjerujem da trebamo nastaviti politički dijalog s našim partnerima kada je riječ o sigurnosti i protuterorizmu, uključujući i u zaštitu ljudskih prava kako bismo se u učinkovit način borili protiv terorizma. U razdoblju nestabilnosti na globalnoj razini ovi su odnosi od izuzetnog strateškog značaja. U izvješće Senata ime dovodi do jednog od ključnih poruka koje proizlaze iz izjave, zajedničke izjave iz 2009. između Europske unije i sad kada je riječ o borbi protiv terorizma. Zajednička borba protiv terorizma mora biti u skladu sa međunarodnim pravom, naročito u naročito se mora poštovati ljudska prava, pravo na, pravo na suđenje i nekorištenje mučenja i tu ne smije biti izuzetaka dame i gospodo. E, e, a teraz pani poseł Ana zastupniče McAllister. Sada predajem riječ zastupnici Gomez. Europski sud ljudska prava je donio odluku u predmetu one Širi i Abuzuvajda protiv Poljske i e, čekamo isto tako odluku u predmetima protiv Litmanije i Rumunija. Sada imamo i Gali protiv Italije te predmet protiv bivše Makedonske, e, republike Makedonije. E, sve tu imamo slučajeve e, žrtava mučenja. Sve to dokazuje da je Europski parlament, da su europske vlasti lagale u ovom parlamentu, da su aktivno sudjelovale sa cijom u izručivanju i programa torture. Još gore, njihova suradnja je plaćena velikim iznosima novca kao što su to kao što je to e, u prosincu, odnosno izvješće e, Američkog senata iz prosinca 2015. dokazalo. Dakle, još gore nekažnjivost je, su da dodijele europske države članice onima koji su odgovorni za takva djela. U Italiji, na primjer, državna tajnost za, ko, upotrebljena je kako bi se borilo protiv e, sudstva i poslično tome e, niski djelatnici su e, osuđeni, a najodgovorniji nisu. Dakle, bivši djelatnik Cije E, je u odsustvu i nikad e, joj nije pružena mogućnost e, da zanječe sudjelovanje u bilo čemu. Čak i žrtve terture i otmice u tom predmetu gospodin Abu Milan je rekao da je, ona, da je ta djelatnica bila žrtva janju. U mojoj zemlji Portugalu sve je napravljeno kako bi gospodin Duran Barroso bio pošteđen kao što sam ja to e, potvrdila detaljno u svom dokumentu javnom tužitelju, a u vremenu je postao predsjednik e, Europske komisije. Dakle, kako sve naše vlade mogu biti vjerodostojne pred našim e, sugrađanima i svijetom kada govore da se bore protiv terorizma ako su oni sučesnici u ovakvim zločinima? Ja također nikad neću odustati u toj borbi za odgovornost. Hvala vam što ste se držali svog vremena koje vam je dodijeljeno. Martina Anderson, izvolite, imate minutu. Hvala. Amnesty International potvrdila je da je u rimskoj e, Šenom zračna luka korištena od strane Cije za izručenje ljudi. E, tehnike mučenja koje je koristila CIA i Bušova administracija e, je potvrđeno da 14 e, Iraca koji su poznati pod nazivom ljudi s kapuljačama da su izvr, izvrgnuti e, torturi i tu je korištena pet tehnika za mučenje. No, britanska vlada je lagala Europskom sudu i britanski državni tajnik nije morao e, svjedočiti. 14 Iraca je pretrpjelo grozno E, ispitivanja kojeg nikad nisu, e, nikad nisu se oporavili. Stotine drugih su tako mučeni od strane Tu se kršilo međunarodno pravo i takvo krivično djelovanje, kazneno djelovanje mora biti prokazano i moramo se u najmanju ruku e, podstarati da države članice ne surađuju s time kao što je bilo riječi u Irskoj. Dakle, vlade ne smiju s takvim, u takvim situacijama surađivati. Hvala. Hvala. Zastupnik Balčo, izvolite imate više na minutu. Hvala predsjedniče. Skoro je prošlo 10 godina kako je Europski parlament e, kako se bavio djelovanjem CIE u ilegalnom izručivanju i zatočenju zatvorenika na prostoru Europske unije. No, u postupku ništa nije dokazano i u svim dokumentima se koristi riječ navodno te vlasti ne surađuju u istrazi tako da odgovor na da se odgovornom prokazuje CIA, no CIA nije zemlja. Ne smijemo se libiti imenovati Sjedinje američke države. Zar se bojimo velikog brata? Krajnje je vrijeme da činjenice i istina izađu pred javnosti. Treba stvari jasno imenovati, a onda odgovarati za posljedice. Hvala. Jeren Lenarc, izvolite imate riječ na minutu i pol. Hvala. Nije ovo prvi put da se o ovome raspravlja. U više navrata smo izrazili svoje gađenje spram tih gnjusnih praksi e, cije poput e, utapanja, odnosno simulacije utapanja i čitavog niza vrsta mučenja poput e, rektalne penetracije i drugih stvari. Dakle, ne smijemo se nikada spustiti na tu razinu i države članice koje su upoznate s tim stvarima moraju to reći dramatično ono što se desilo. Slažem se s kolegama i onim što su rekli i do, doista bih želio da Europski parlament raspolaže svim tim informacijama koje postoje Dovoljno je vidjeti koji su razočaravajući rezultati ostvareni zadnje dvije godine nakon što je uspostavljeno istražno povjerenstvo. Dakle, budimo realni i sagledajmo koje su naše stvarne oblasti. Trebamo unutar nacionalnih parlamenta vidjeti što se dešava. U nacionalnim sudovima se time trebamo baviti. I želim puti jedno pitanje kolegama liberalima. Rečene su jako važne stvari o kukavičkom postupanju država članica no mi sami poslali smo samo jednu misiju tijekom e, našeg e, mandata. Dakle, kako da od 70 zastupnika liberala samo jedan i se odlučio i odvažio sudjelovati na toj, u toj misiji. Najviše hvala. A sada zastupnik e, Carlos Coelho ima riječ. Hvala predsjedniče povjereniče, kolege. O ovome već godinama raspravljamo i tajnost koja okružuje ovaj program od samog početka znači da je bilo moguće samo jako laganim korakom otkriti što se dogodilo i jako sporo se ustanovilo čije su koje odgovornosti i budimo iskreni nije sve ni otkriveno. Dakle, na nama je sada da dalje potičemo rad na tome i poštujemo načelo subsidijarnosti tamo gdje ga treba poštovati te da e, inzistiramo na podjeli na trodiobi vlasti. Istovremeno ovo ne smije biti izlika za moralnu, e, moralne pohode i propagandu. Ovdje se ne radi samo o uspostavi istine i razjašnjenju činjenica. Ovdje se radi također o povredama ekstremnim povjeram, povredama ljudskih prava koje bi se mogle dogoditi u buduće. Temeljne vrijednosti su srce Europske unije i ovdje imamo situaciju u kojima su same države članice povrijedile ta temeljna prava. Istraga mora nastaviti i moramo imati na umu da sve nije razriješeno i u ime budućnosti koju želimo boljom moramo više poštovati prava i dostojanstvo ljudskih bića. Hvala. Hvala. Zastupnik Daniel Buda. Izvolite. Ljudska prava, temeljne slobode i poštivanje ljudskog dostojanstva, vrijednost demokracije, vladavine prava, sve to mora biti zastupljeno u svim domaćim i vanjskim eh, političkim diplomatskim odnosima to znači da treba poštovati ljudsko dostojanstvo, pravo na privatnost i sve što je pod kapom temeljnih prava. Europska unija mora moći zajamčiti poštivanje prava, temeljnih prava, ali isto tako zajamčiti sigurnost svojih građana i borba protiv terorizma mora poprimiti drugačiji oblik kako bi to bilo od koristi za sve i istovremeno kako bi se poštovale sve naše vrijednosti. No, korištenje političke svrhe ovih, ove teme o tajnom zatočenju i sudjelovanje, mogućem sudjelovanju nekih e, država članica i cije u ovom postupku moglo bi imati daleko srežne posljedice. Naša je dužnost da omogućimo državama članicama da zaključe da, e, istrage te da se ne uplićemo u pravne postupke koji su već započeli, moramo jamčiti neovisnost pravosuđa. Jako je važno da u ovom uvaženom domu ne postoji nikakva sumnja. Moramo imati čvrste dokaze prije nego što i na koga budemo upirali prstom. Hvala. Započnemo s počet, sa slobodnim javljanjem za riječ. Leftis Marijas, imate riječ. Hvala lijepo. Osuđujemo ono što je radila CIA u Guantanamu i drugim dijelovima svijeta sustav izvanrednih izručenja doveo je do kršenja ljudskih prava i užasnih mučenja tajni zatvori doveli su do otmica, do nehumanog postupanja sa zatvorenicima bez ikakvog sudskog postupka se ne može nikako opravdati niti u slučaju nekih eventualnih informacija o terorističkim aktivnostima. Turcija je nastavila na taj način kršiti ljudska prava i zbog toga je od ključne važnosti da Europska unija osudi svo kršenje ljudskih prava koje je CIA počinila i treba dalje istraživati zemlje članice. Prema ovom izvješću oni su suodgovorni u ovom programu izvedenih izručenja CIA. Hvala. Deputy Gospodine Eterić, izvolite. Hvala. Sjetimo se, e SAD je zvanično naš saveznik usprkos činjenici e, da e, je intervencija njihova predsjednika dovela pitanje moje mišljenje o njegovoj dobrovolji. Britanske obještene službe koje su bez sumnje najbolje na svijetu i kojima smo zahvalni na djelovanju nisu krivo postupale. Da, obavještajne službe trebaju ispitivati, to je jasno, ali njihov rad ne smiju ometati političari i njihova etička načela. Ljudska prava terorista ne smiju nikada dovesti pitanje prava na slobodu i sigurnost nevinih građana. Nažalost, ne možete sloniti terorista

ako na to pristanemo nećemo biti ništa drugačiji od onih protiv kojih se borimo. hvala. E, e. Hvala. U ime Europske komisije povjerenica Vera Jourova. Hvala predsjedniče. Kao što sam malo prije rekla, ovo je nešto što je u nadležnosti država članica. Komisija se bavi bliskovim pitanjem i ohrabruje države članice da e, je ovo u njihovoj nadležnosti te se želimo postarati da se ovako nešto ne ponovi. Hvala povjerenice. U ime vijeća gospodin ministar Bert Kenders. Uvažene dame i gospodo, hvala vam na ovoj zanimljivoj razmjeni gledišta. Mislim najprije da se svi bez iznimke slažemo da ljudska prava i vladavina prava u borbi protiv terora da je to nešto što nikako ne može biti dovedeno u vezu tako, u takav odnos e, da se može ugroziti pravo jednog zvedu e, pitanja prava ljudi Sva izvješća koja su o tome govorila savršeno su jasno na to ukazala. U prvom dijelu uvodnom izlaganju iznio sam jasno mišljenje vijeća Mi smo jasno rekli kako doživljavamo politiku gospodina Obame o tim e, pojačanim metodama, takozvanim pojačanim metodama ispitivanja i zatočenja. I također sam spomenuo i činjenicu da imamo određenu nadležnost i naravno da uvažavam e, jasnu poziciju koja je večeras, koju je večeras gospođa Intveld e, izrazila, no ne možemo reći da je vijeće kolektivno odgovorno za to. Ja sam ja mislim da je to nešto što treba biti istraženo, mislim da postoji pravni okvir i mislim da nikad nijedna odluka vijeća nije donesena tako kao što ste vi rekli da smo mi imali namjeru surađivati sa Sjedinjavajuškim državama u vezi s tim tajnim letovima, to jednostavno nije točno, ja bih volio vidjeti gdje ste to našli, jedina izjava koja je o suradnji sa SAD-om napravljena odnosila se na devet biti rujna. Ako vi možete pokazati e, gdje ste vidjeli da je vijeće e, kolektivno odgovorno bilo e, za su, da, se, da, se, da je kolektivno odgovorno i da se slagalo sa, sa suradnjom o ovim letovima izručenja. Molim vas da mi to kažete. Moram reći da sam ovdje doista razočaran takvim nastupom jer moram reći da ovdje govorim u ime vijeća i važno je da e, saznamo što se dogodilo e, jasna nam je potreba za odgovornošću moramo biti mora, postojati odgovornost za to sve mislim da ne možemo mijenjati situaciju i, i, i Europske unije. Znam da neki bi to htjeli. Ja, jako je lako e, optužiti i osuđivati vijeće, ali znate da je to nije pravedno. Ja bih volio da se dođe do jednog drugog zaključka, da, a to je da odgovornost ide tamo gdje treba biti, a ne samo e, da se upire prstom onoga koji sjedi s druge strane stola. Mi imamo ovdje jak pravni sustav, zatim da smo mi kao vijeće donijeli jasne odluke i razgovaramo o tome na sastancima vijeća o ovim povredama ljudskih prava i da ih se ne može e, opravdati i mi ćemo i dalje se boriti za ljudska prava u kontekstu borbe protiv terorizma i čestitamo e, predsjedniku Obami na donesenim odlukama, no u svakom slučaju nadam se da možemo malo svjetla unijeti, svjetlosti unijeti, e, da se odmaknemo od e, upiranja prstom i nadam se da će ovo ići pozitivno, u pozitivnom smjeru. Dziękuję bardzo panie ministrze za to Hvala gospodine ministre. Ovim zaključujem rad.